Dakle, za danasni početak govorimo o pripremi sastanka na vrhu europodručja. me informan que de iniciar el debate... Čuo sam e, da, odnosno rečeno mi da prije kraja rasprave da ćemo imati e, predlog gospodina Blesa koji će e, uzeti riječ sada. Želio bih kolegama reći sljedeće. Dakle, uz sve ostale stvari koje se trenutno e, događaju, postoji još jedno otvoreno pitanje diljem Europe, a to je pitanje kakvu Europu želimo. Želimo li e, Europu ljudi ili Europu glavnih gradova i monopola. Želimo li e, Europu e, gdje građani imaju moć ili e, Njemačku euro, Atlantsku Europu ili želimo li neovisnu i Europu koja nije e, samo sluga Sjedinjenih država i NATO-a pa dopustite dakle da je istaknem da u mojoj zemlji, u Grčkoj, Žao mi je, e, ali ovo nije procedurano e, proceduralno pitanje e, prema poslovniku, pa moramo krenuti dalje na raspravu i time ćemo krenuti na prvu točku dnevnog reda priprema sastanku na vrhu europodručja i e, stoga e, dajem riječ e, gospodine Delavedova riječ u ime komisije. Zahvaljujem. U ime predsjedništva želim zahvaliti na tome što ste mi dali riječ da kratko govorim o pripremi europodručja. E, dakle, imali smo cijelo, e, imat ćemo cijelo jesen za razmatranje situacije u e, gospodarstvu, ali prije samog početka želim reći da rasprava koja se odnosi na euro je još preuranjena. Ja u potpunosti postojem mišljenje parlamenta i svakako, međutim, Samit još uvijek nije sazvan formalno, te dnevni red sastanka na vrhu samita još nije utvrđen. Možda ćemo se moći detaljnije pozabaviti ovim pitanjem u kolovozu kada će e, u, e, oprostite, u listopadu kada će e, se već odraditi jedan dio priprema i znati više euro e, područja priprema ovo e, zajedno sa komisijom, a ne samo talijansko predsjedništvo. I dakle u, e, tim, u tom svjetlu ne bih unaprijed govorio o dnevnom redu koji još nije utvrđen, pa ću samo reći kratko da bi se eurozona mogla suočiti sa gubitkom zamaha u oporavku u kontekstu niske inflacije. To je nešto što će se razmatrati na najvišoj mogućoj razini i moramo osigurati da naša e, strategija za pokretanje oporavka bude prikladan, e, prikladno sadašnjoj situaciji, tako da dođe do oporavka i stvaranja radnih mjesta, u europodručju. I kada građani Europe imaju uh, i svoje nade u tom smjeru, nadam se da ćemo ih ispuniti i da će biti zaslužene, te da ćemo imati uh, pravu mješavinu politika za sve zemlje članice europodručja. Moramo poticati i program strukturnih reformi kako, možemo kako bismo poboljšali vlastitu konkurentnost na globalnom tržištu, Moramo imati takvo javno financiranje koje će se pokazati održivim i biti prikladno za rast. Moramo imati također više povjerenja u financijski sektor kako bismo mogli održavati stvarno gospodarstvo i investicije. Mjere u svim ovim područjima dobro napreduje, rekao bih, u svim zemljama europodručja. Italijansko predsjedništvo doista naporno radi da na legislativnom naporu u tom smjeru u Europi poduzete su mnoge inicijative od strane Euroskupine, predsjedništva i Središnje banke koja je nedavno najavila cijeli niz mjera kojima će se odgovoriti na makroekonomski e, kontekst i širi kontekst. Dakle, kako bi stvari se sagledale u pravom kontekstu, trebamo redovito davati izvješće o napretku, i također ovaj e, hodogram, ovaj plan puta roadmap mora biti prilagođen onome što je učinjeno kako bismo dostigli ciljeve koje smo si zadali. Te također se moramo boriti protiv e, stvarnih e, problema, nezaposlenosti. I strategija za rast euro u europodručju je pravi put, međutim postoji još uvijek manevarski prostor za poboljšanje te uzevši situaciju u obzir e, e, uz redovite izvješće moći ćemo pratiti i moćete i vi pratiti što se događa e, u smislu rasta i stvaranja radnih mjesta. Također u tom procesu trebamo se slušati i sve vaše sugestije i sve što je u vašem području djelovanja. Zahvaljujem. Zahvaljujemo gospodinu Delavedova. U ime komisije e, gospodin Katajnen, izvolite. Uvaženi zastupnici, predsjedniče, dame i gospodo, zahvaljujem na ovoj prilici da vam danas prezentiram stajalište Europske komisije o stanju priprema e, samita Europodručja 25. listopada. Pripreme za summit još su tek na početku i stoga se veselim e, današnjim, današnjoj raspravi vašim e, gledištima o tome kako osigurati održivi rast, e, radna mjesta i osigurati dobrobit za građane. Sad smo suočeni s velikim izazovima koji samo podcrtavaju e, nužnost toga da moramo učiniti sve što možemo kako bismo osigurali e, stalan rast u Europi. tu komisija vidi tri glavna prioriteta ekonomske politike u jesen. Na neformalnom ECOFIN vijeću prošli tjedan u Milanu imali smo vrlo plodonosne rasprave o nizu ključnih pitanja sa ministrima financija Nadalje, međutim, e, ćemo e, trebati zajednički rad Komisije zemalja članica, zastupnika Europskog parlamenta i drugih partnera kako bismo postigli naše zajedničke zadane ciljeve. A prvi prioritet je poticanje investicija. Europa nam može mnogo ponuditi u smislu inovacija, e, radne snage visoko kvalificirane te poduzetništva. Međutim, kako bi se sve ovo moglo prevesti u nove start-upove diljem Europe, moramo promicati investicije i iz e, javnih i iz privatnih izvora, te na nacionalnoj i na europskoj razini. Također radimo na sveobuhvatnim planovima koji će e, se odnositi na obje strane medalje i to moramo postići zajedničkim naporima. Na nacionalnoj razini zemlje sa velikim e, suficitom moraju investirati više. Osim toga, sve zemlje moraju prioritizirati investicije u istraživanje razvoja ključne infrastrukture u e, svoje, u mješavanju svoje javne potrošnje. Što se tiče europske javnih resursa, kao što je europski proračun i EIB, moraju se koristiti posebice e, za investicije s polugom. Naime, potrebna nam je stabilno e, potrošnja i kapitalna tržišta u Europi kako bismo omogućili dostupne kredite za stvarno gospodarstvo. Drugi prioritet je ubrzavanje reformi koje će omogućiti rast i potencijal rasta. Bez takvih reformi nećemo imati održivi e, razvoj i stvaranje radnih mjesta. Ne radi se sada o odabiru između ponude i potražnje i mjera za jedno ili drugo. Jedno i drugo je potrebno i komplementarno, a reforme su potrebne kako bi se osigurao i održivost naših e, društava i zaštita osjetljivih e, zajednica. Nijedna zemlja nije imuna na reforme. Neke zemlje imaju veće potrebe i hitnije potrebe, ali trebamo koristiti okvire ekonomskog upravljanja učinkovitije kako bismo poduprli usvajanje i provedbu strukturnih reformi. Naši fiskalni propisi ne sprečaju zemlje e, u reformama, naravno daleko od toga. Mnoge su zemlje primjeri koje su usvojile mnoge važne reforme zajedno sa velikim fiskalnim prilagodbama, pa ipak još uvijek postoji prostor da se iskoristi okvir ekonomskog upravljanja učinkovitije kako bi se zemlje podupravo njihovim ekonomskim naporima. Treće, moramo nastaviti osigurati, osiguravati održive fiskalne politike u svrhu jačanja e, povjerenja i u buduće generacije. E, naravno, e, nikad kamate neće ostati na rekordnim razinama uvijek. Čim porastu javni dug postaći će skuplji i također će potup, potkopati povjerenje javnosti koje smo jedva uspjeli povratiti a osjetljivije i ugroženije zemlje opet će biti e, one najjače pogođene novom nestabilnošću financijskih tržišta. Stoga mudar izbor traži e, fiskalnu konsolidaciju e, koja je pala od vrhunca krize suverenog duga. Sada je potrebno poboljšati kvalitetu javne potrošnje. Kada ima malo novaca, naravno, treba uvijek štediti, ali uvijek postoji mogućnost izbora kako činiti, kako ići e, za uštedama. E, ne povećavati e, poreze, nego se osigurati u budućne investicije, investicije u budućnost koje će jačati stvaranje radnih mjesta. Također, učinkovita javna uprava orijentirana prema građanima može pomoći onima kojima je potrebna socijalna potpora, ali stvarati javna mjesta i omogućiti bolju investicijsku klimu. E, također, potrebno je više napora da se smanji porezni e, klin na e, rad. Moramo se pitati osim toga što zadržava e, privatne investicije u Europi, Moramo osigurati da poslovna klima, e, interno tržište i regulatorni okruženje bude povoljno za investicije u budućnost, razvoj novih tržišta i stvaranje radnih mjesta. To se ponovno povezuje sa onim što sam rekao o reformama. Naime, postoji dovoljno potencijala za rast u Europi koje danas e, zadržavaju e, kruti stavovi i interesi. Mm, ponekad e, e, su naj, je najteže e, nadići birokratske prepreke, a također to je stvorilo znatne sive ekonomije u mnogim gospodarstvima. Zato su potreba, potrebne reforme koje će se time pozabaviti kao i promjene koje će zahtijevati kreativno razmišljanje izvan uobičajenih okvira, ponekad i izvan onoga što nam je ugodno i uobičajeno. Stoga, poštovana gospodo, Europa se i dalje nalazi pred velikim izazovima. Naravno, nema srebrno metka za sva naša rješenja, kao rješenje za sve. Mislim da zajednički možemo postići e, e, to ako radimo zajedno u povjerenju e, kako bismo postigli rast u Europi. Naime, naš cilj je ipak zajednički i nikad ga ne smijemo izgubiti iz vida. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujemo gospodinu Katajnanu. Sada prelazimo na govornike u ime raznih skupina. Ali, dakle, prvo predstavnik ETP, gospodin Balc, dvije minute. Zahvaljujem. Na prethodnom samitu je Eurogrupa e, jasno izjavila da e, pakt za stabilnost i rast je nešto što treba pozdraviti i mi to pozdravljamo. Sada se od nekih zemalja članica traži fleksibilnost i mislim da je to također moguće, ali svakako u okviru postojećih pravila. To znači e, fleksibilnost se može omogućiti samo u izvanrednim okolnostima. Naravno, fleksibilnost je uvijek povezana sa određenim uvjetima, strukturnim reformama koje moraju ići napred, a ne samo e, čekati e, obećanja o reformi. To se odnosi na velike i na male zemlje članice. Nadalje, zemlje članice mogu e, također ne smiju zatvarati oči pred potrebama za reformama. Naime, preporuke po zemljama reforme i vijeća temelje se na sveobuhvatnoj analizi onoga što je potrebno učiniti i to su preporuke koje treba i primijeniti. Jer reforme su temelj za to da investicije padnu na plodno tlo i osiguraju trajni rast. Konsekventna primjena e, paketa od šest mjera i paketa od dva mjera je temelj politike koja e, se temelji na odgovornosti prema građanima, ali i prema budućim generacijama. E, rast E, može biti e, samo e, održiv, inače će nam se, kao što je u prošlosti pokazalo, neće dobro odraziti na gospodarstvo. Kao EPP ne želimo povećavati dug, nego se zalažemo za jedan cjelokupni paket učinkovitijeg korištenja sredstava, jačanje konkurentnosti gospodarstava i poduzeća u Europi, te E, omogućiti e, bolju budućnost, e, održivu budućnost za europske građane. Mi kao su zakonodavci podupiramo ovu inicijativu u Europi jer Europa mora doprinijeti održavanju stabilnosti i zadržavati se za i zalagati se za rast i održivost. Hvala. plavu karticu. Gospodin Baus, želite li odgovoriti? Da, hvala vam. E, ovo je sve krasno što ste rekli. Tražite fleksibilnost za dužničke zemlje, tražite ne zadirati u dužničku kasu, ali pitam se na kojem planeti živite. Jer vidite da ove mjere koje su uvedene ili nisu uvedene su zapravo groteskno propale u svim zemljama koje su dužnici. I e, komisija je rekla da kriza uopće nije prošla, pa pitam gdje vi vidite uspješnost mjera koje navodite? Koliko drugo trebamo još sudjelovati i igrati ovu igru, pitam se. Wenn Sie richtig zugehört hätten, Frau von Storch, dann Ako ste dobro slušali i da ste dobro slušali, možda biste me dobro i razumjeli. To je temeljni problem, rekao bih. Mislim da sam jasno rekao da moramo ostati mirni i raspravljati ovdje, dakle mirno raspravljati. Jasno sam naime rekao da je fleksibilnost moguća, ali samo u okviru onoga što je dopušteno i propisano, inače nemam nikakvih problema, dakle da mi to primijenimo, ali postojeći propisi moraju se poštivati i naravno ne živimo na nekom drugom planetu nego se svaki dan e, trudimo ostvariti sve a bilo bi dobro kada bi se i drugi klubovi u ovoj kući e, trudili tako da svakodnevno izdaju inicijative za rast kao što i mi kako ćemo mi recimo jačati investicije u Europi i kad vi kažete da to sve ništa ne donosi da i dalje imamo u Europi velike probleme ali moramo e, raspoznati sljedeće, da u nekim područjima gdje smo imali velike poteškoće prošle godine, barem sada imamo neke manje, barem pomake koji nam daju neku nadu. Hvala. Rogaría, por favor, que se ajusten a los tiempos, porque eh, tiempo de más que ustedes... Zamoću vas da poštojete dodeljeno vrijeme. Što više prekoračite svoje vrijeme, to će manje vremena ostati drugima na raspolaganju. Tako da vas molim da budemo strogi po tom pitanju. U suprotnom ću vas morati isključiti. Sada ćemo čuti predstavnicu Mariju Žao Rodriguez iz SID-a. Najviše hvala predsjedniče. Gospodine Katajnen. Doista vjerujem i moj klub zastupnika vjeruje da Europa može postati kontinent e, orijentiran prema budućnosti, prosperitetu, novom rastu, novim e, konkurentnim mogućnostima i većim, e, većom socijalnom kohezijom. Doista vjerujemo da možemo živjeti u takvom kontinentu. No, ipak, situacija danas je takva da imamo problem s mediogritetom, lošim rastom, stagnacijom, čak nam prijeti opasnost od deflacije. Gubimo brojna, kvalitetna radna mjesta, nezaposlenost je previsoka i stopa siromaštva je također previsoka. Dakle, imamo veliki problem i ne bismo ga treba izbjegavati. Izabrani smo kako bismo se postarali da dođe do prave promjene u Europi. Izabrani smo kako bismo se postarali da glavni prioritet budu gospodarski rast investicija i otvaranje radnih mjesta. Ali mi stvarno želimo prava rješenja. Do sad rješenja koja je komisija predložila nisu funkcionirala. To je savršeno jasno. vi se fokusirate prvenstveno na strukturne reforme i konkretno na reformu tržišta rada. Čujte, mi doista vjerujemo da su nam potrebne reforme, ali ne isključivo u tržištu rada, već i u obrazovnom sustavu, u sustavu inovacije. Postoje brojne druge promjene koje treba uvesti. Ali, puno važnije od toga imati monetarnu politiku, podržati gospodarski rast, koordiniranu gospodarsku politiku koja podupire potražnju i prije svega puno više investicija. Moramo gledati u budućnost s tim investicijama i to znači da EIB mora biti aktivna, ali isto tako i e, ekonomsku monetarnu uniju koja će biti zaključena bankovnom unijom i e, poreznu disciplinu. Najviše hvala, imate plavu kartu, želite li odgovoriti? Izvolite. Poštovani predsjedniče, povjereniče, e, moram doista reći da sam bio doista potresen čuti kako ste vi iznijeli ovo što ste iznijeli i gdje ste e, zapravo čitali za stajkujućim glasom ovo sa e, jednog papira e, neke opće mjesta koja nemaju sadržaja. Naime, želite sve istovremeno, a e, jednostavno ne vidite koje su tu e, međusobne e, kontradikcije teksta koje ste rekli. Istovremeno velike investicije i fiskalna konsolidacija, smanjenje poreza, poreza i smanjenje duga, po, potražnju i potrošnju. Mislim, kod vas se jednostavno ne vidi koncept. Vi želite sve istovremeno, a to nije ništa drugo nego e, jedan izričaj bespomoćnosti kojim vi kao kandidat za najvažniju e, povjerenstvo, odnosno mjesto povjerenika, sada izlazite pred nas. I sada želim samo e, kratko reći nešto E, o e, ovim velikim investicijskim programima koji se traže e, zbog investicijskih nedostataka u eurozoni. Me želim međutim podsjetiti da je eurozona upala u krizu jer je zbog pada kamata u južnim zemljama nakon uvođenja eura E, javna, javna sredstva e, su se e, jednostavno provodile u prevelikim opsezima investicije koje jednostavno nisu davale odgovarajuće prinose. Danas e, su kamate još puno, puno niže i kada sada privatni investitori e, odstupaju od investicija, to rade zato što jednostavno ne vide koji će biti prinosi od tih investicija, a kada privatna poduzeća ne investiraju jer jednostavno ne vide kako će iz toga izvući dobit, onda moramo potražiti koji su uzroci za to. I na početku smo već jasno rekli da moramo na najvišoj razini odlučivati o tim pitanjima. A najviša razina je zapravo e, ona koja treba to stručno raspravljati. E, moram podsjetiti na sastanak e, Nobelovaca koji su jasno rekli da eurozona neće izaći iz krize sve dok je eura. Zahvaljujem. Gracias, señor Luque. Bueno, tenemos un pequeño problema que lo vamos a resolver de inmediato. El señor... Hvala gospodine Luki. Gospodin Jesenić, htio se obratiti gospodin Rodriguez, ali gospodin Luke je uzeo riječ prije nego što je bio riječ na njega. Tako da predlažem da se vratimo na pitanje koje je htio postaviti kolega gospodin Rodriguez. Gospodin Rodriguez, slažete li se dobro? Izvolite. Hvala. Htio sam vas komplementirati na divnim riječima, nadahnutim koji slažem se s velikim brojem onoga što ste rekli, to je bio dobar govor. Ono što me zanima jeste kako namjeravate doći do toga. Znate li da je najbolji način da se oslobodi poduzetništvo, poduzetnički dug, da pustite ljude da rade, da ostvaruju sve to za sebe kroz slobodu? Ako se slažete s ovim, onda možemo družiti snage. Gospođo Rodriguez. Pa, moram vam reći da čak i ako podupiremo poduzetništvo koje je ključnog značaja kako bi se otvorila nova radna mjesta e, u Europi naše mišljenje je drugačije od vašeg jer mislimo da tržište treba biti uređeno kako bi se postarali da nam pruži najbolje. No tu postoji još jedna druga velika razlika, a to je da e, mi smatramo da e, povratak e, novim radnim mjestima i gospodarskom rastu ne ide posredstvom oslobađanja od eura. Ne, nasuprot tome, mi mislimo da moramo zaključiti Europsku monetarnu uniju kako bi se sve države članice vratili, ponovo našle u gospodarskom rastu i trebamo udružiti svoje različitosti. Treba nam prava bankovna unija, više koordinacije u eurozoni i treba nam prava socijalna dimenzija u toj eurozoni, te konačno nam je potrebna i dobra porezna disciplina kako bi se moglo stvoriti prostora za investicije. Tako da mislim da e, su naši stavovi drugačiji Hvala, gospod Rodriguez. Gospodin Jesek za Alde. Hvala, predsjedniče. Ja neću tražiti plavu karticu, mi stoga želim ukazati na neke ključne stvari za ovu raspravu. U ponedjeljak ste primijetili da je OSS promijenio procjenu za raste eurozoni na manje od jednog pojena postotka na 0,8, a postoje neke države u eurozoni koje moraju koje su morale provesti nevjerojatno teške mjere štednje kao što to su Irska, Grčka i Portugal i učinak ovih mjera na naše sugrađane u tim zemljama su jasno vidljivi. Došlo je do zabrinjavajućeg razvoja situacije u nekim većim E, gospodarstvima u eurozoni, na primjer u Francuskoj i Italiji se traži za veću fleksibilnost u e, poreznom e, gleda poreznih pravila i upali su u poteškoći. Stoga bih želio postaviti sljedeće pitanje, je li činjenica da su europska porezna pravila tako da ih mora, moraju strogo provoditi manja europska gospodarstva, a odjednom postajemo fleksibilniji, odnosno tumačimo ih fleksibilnije e, u većim državama, ili komisija namjerava strogo provoditi prava bez obzira o kojim se državama tu radi također je od ključnog značaja za vjerodostojnost, za vjerodostojnost e, eurozone da se sva pravila primjenjuju na jednak način u svim državama članicama i također je jasno da odluke eurozone neizbježno imaju utjecaj na zemlje koje nisu članice eurozone. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kako će se, ćete se postarati da eurozona ne djeluje kao izoliran blok? Kako se možete postarati da države eurozone uzmu razmatranje posljedice svojih odluka na zemlje koje nisu članice eurozone. Hvala. Najprej hvala. A sada u ime kluba zastupnika GUE NGL, gospođa Matijas. Stvari se mijenjaju kako bi ostale iste. U Lampeduzi je to, za Lampeduzu je to rečeno i to bi mogao biti naš slogan. Imamo takozvane strukturne reforme, a rezultat je uvijek isti poraz poražavajuća katastrofa u gospodarstvu. Eurozona će se raspasti, nema posla, nema rasta. Mislim da nam treba stvarna alternativa prijedlog koji je iznesen je uvijek isti, uvijek nova štednja, proračunska konsolidacija. To bi trebalo potaći gospodarski rast. A štednja otvara novih radnih mjesta, koje je šta? Kako to može tako ići? Kako možemo na taj način pospješiti rast i radna mjesta? Uvijek dobijemo ništavne rezultate. Europljani su to uvjereni. Ljudi kažu, mijenjajte politiku, ali rezultat su uvijek isti. Katastrofa. Dakle, mi se ovdje ne bavimo stvarnim problemima, jer su rezultati sve gori i gori. Neki fanatici u Europi misle da ne bi trebalo biti nikakvih pravila mm, koji bi, koja bi urađivala tržište. Neki smatraju da bi to moglo polučiti prave rezultate, ali su u krivu. I iscrpljujemo pa strpljenje naših sugrađana. Možda bismo trebali otići na neki drugi kontinent. Gospodin Lambert ima riječ u ime zelenih. Hvala predsjedniče. Prva stvar koja mi frapira ovdje, gospodine, gospodo iz vijeća komisije, jeste nedostatak smisla osjećaja za žurnost. Imamo 25 milijuna nezaposlenih, četvrtina e, ljudi su ispod stope siromaštva i ne znamo da li će još uvijek da li će doći do tog samita s kojim dnevnim redom, pa ja stvarno pitam da li živimo u istom svijetu. Dakle, stvar je hitna, a ono što vi kažete, gospodine Katajnen, jest prvenstveno govor koji slušam već dvije, tri, četiri godine reformirati strukture, reformirati strukture i samo reformirati strukture, a vi tu mislite u biti na smanjenje javnih troškova i na smanjenje cijene rada. I ništa vam neću novo reći ako vam kažem da ta reforma strukture će imati najdirektniji utjecaj na najsiromašniji člana našeg društva, a ne na najbogatije. Dakle, mi smatramo da bi trebalo temeljno te strukture reformirati, ali ne mislimo na iste reforme kao i vi. Mi mislimo da treba investirati, ali investirati kako bi Europa postala naj trezveniji kontinent što se tiče energije i e, resursa, a vi ćete me pitati pa kako doći do investicije? Pa postoje sredstva, jednostavna sredstva, ali si moramo staviti na raspolaganje pravu želju. Kao prvo moramo imati obvezujuće ciljeve. Vi ćete morati raspravljati pred komisijom e, i vijeću o e, učinkovitosti u energetici e, i u uporabi resursa. Pa ako si damo obvezujuće ciljeve, onda će stvari pomaknuti. I to ne kažu samo zeleni, već i ljudi iz tržišta. Ako nema obvezujućih ciljeva, onda nema ni pomaka. Drugo, ako treba nešto restrukturirati, to je dakle promijeniti proračunski sustav, porezni sustav. E, vi ćete reći da to nije na nama, da radimo već na državama. Da, ali moramo to uraditi i mi, jer su oni katastrofalno štetni za okoliš i za gospodarstvo. To je E, znam da imamo pravilo jednoglasnosti, ali ne možemo više nastaviti tako, jer ako hoćete imati poreznu politiku koja ide u korist e, rasta, moramo iz temelja promijeniti. I zadnja stvar koju želim reći je da dogod bude e, kazino politika postojala, nemojte očekivati da središnje banke na cijelom svijetu ulažu koji ulažu u financijski sustav da e, sudjeluju u gospodarstvu na kvalitetan način. E, banka Engleske preplavljuje e, Ujedinjenu kraljevinu sa gotovim novcem Europska središnja banka malo manje. Gdje se to nalazi? To se nalazi u spekulativnim balonima, bilo da se radi o nekretninama ili drugdje. A te E, taj novac e, se ne koristi valjano, jer dok god se budu mogle, bude moglo zarađivati i spekulirati, pa zašto bi se ulagalo u stvarno gospodarstvo? Stvarno gospodarstvo je teško je tu investirati, izlaže se rizicima i tako dalje. Dakle, vidite, mi takve reforme strukture želimo, ali ne ove koje vi predlažete. Hvala. Hvala. Gospod, hvala Lambert. Imate plavi karton, pristajete li? Izvolite, gospodin Šovski. Dobar dan, predsjedniče. Hvala na ovoj mogućnosti kojim pružate da se izradim. Hvala na ovom jako strasnom govoru, gospodina Lambersa. Ja sam profesor na sveučilištu, pa bi zamolio gospodina Lambersa da nam objasni kako ulaganje u energetiku može zajamčiti prosperitet eurozone. Evo, molim vas, reci nam to u tri točke. Dragi gospodine, ja nisam vaš student, vi možda jeste profesor, ali ja sam 22 godine proveo u poslovnom svijetu i jedina slava e, u mojoj karijeri je ta, osim što sam malo bio u ovom parlamentu. Dakle, vi znate da gospodarstvo koje je utemeljeno na investiciji stvara veći prosperitet od gospodarstva utemeljenog na e, investicijama. Jer kada želite investirati, to e, imati vrhunske investicije u energetici, onda stvarate dodanu vrijednost i konkurentniji ste od drugih e, zona svijeta. Dakle, to znači da kada budemo morali smanjiti svoju potrošnju energenata, više draže bi mi bilo da Europa prodaje svoja rješenja umjesto da ih kupuje od drugih i tehnologiju, od Kine, od SAD-a ili drugih krajeva svijeta. Dakle, vi kako hoćete, ali ako hoćete da spekulacijom i potrošnjom e, stimuliramo gospodarstvo, bojim se da ćemo ići sve e, gorim putem. Hvala. Gospodin Sahauser je e, isto tako se javio za e, plavu karcu. Izvolite. Lamberts, e... Gospodin Lamberts, slažem se za, s ovim što kažete za zeleno gospodarstvo i e, Jedino pitanje koje vam želim postaviti je da li je to moguće bez promjene politike Europske središnje banke, zar ne bismo trebali napraviti nek... kvantitativno olakšanje. Znate, imamo važne programe, evo nešto je i komisija predlagala. Dakle, jedina stvar koju pitam jeste bez, kako ćemo bez ovog eh, kvant, kvantitativnog olakšanja od 36 milijardi eura uspjeti išta napraviti. Pitanje koje postavljate je temeljno pitanje, dakle donekle vidimo da postoji veće kvantitativno olakšanje, malo skromnije u kontinentalnoj Europi od onoga što se dešava u Ujedinjenoj Kraljevini. Da, moramo staviti gotovinska sredstva na raspolaganje, ali to su zajmovi koje treba eh, isplatiti ali vidite, u Europi nije problem kapital na raspolaganju, već dodjela tog kapitala. Taj kapital se ne investira tamo gdje bi ga trebalo investirati. Dakle, on se više ulaže u spekulat, spekulativni sektor nekretnina u Parizu, Londonu, drugdje i u e, dionice. Dakle, za nas bi trebao ta e, gotovinska sredstva uložiti tamo gdje su potrebna umjesto da se ulažu dodatna gotovinska sredstva e, u spekulacije. Dakle, do koje mjere to treba vidjeti, ali nađimo rješenje e, dodjele tih sredstava umjesto da dodajemo. Dakle, Europa je još uvijek bogat kontinent, ali tu je taj problem dodjele sredstava na prava mjesta. Hvala. Hvala. Nastavljamo gospodin Mali. Vali. Imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što je povjerenik e, Katani rekao, e, Katajnen rekao, potrebno je konsolidirati naš e, porezni sustav. Jer kao što smo vidjeli u bankama, dakle, postoje dugoročne financijske operacije Europske središnje banke, tu teku milijarde, ali one nemaju nikakve veze sa realnom ekonomijom. Mislim da nam je potrebna, potreban cilj za dugoročne financijske operacije, jer kad ih pogledate, one nemaju ništa stvarno, jer kad pogledate tehničke dokumente, vidite da oni nemaju nikakve veze sa realnom ekonomijom. Nema nikakvih obvezujućih veza u tom smislu. Tako da to treba biti jasno financijskom sektoru. Trebamo iznijeti takav stav tom sektoru. Dakle, ne postoje obvezujući zajmovi za realnu ekonomiju. Mislim da je e, to jedini način da se izvučemo iz krize, da to uvedemo. Hvala. E, Mano ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući dame i gospodo e, zastupnici, e, gospodine povjereniče. E, Francuska je tražila pripremog sameta, ali zbog čega? Zato što ovaj, dakle, ovaj semestar će završiti ponovno ili u minusu ili u stagnaciji. I postoje planovi e, za e, poticanje ekonomskog rasta, zatim e, različite mjere za borbu protiv nesigurnosti zaposlenja, otvaranje radnih mjesta i tako dalje. Dakle, situacija na Cipru prošle godine pokazala je da eurozona ne funkcionira optimalno. E, eurozona je zapravo nulta zona, nulta stopa rasta, e, nul, ništa, nisu otvorena nova radna mjesta, e, nulta konkurentnost i raste samo deficit i javni dug. Bankama i tvrtkama koje kotiraju na burzi Europska središnja banka dala je puno poklona, ali uzalud. Još jedan paradoks je gospodin e, Juncker e, imenovao povjerenika e, zaduženog za deficit, a to je gospodin Moskovici, a on je najmanje kompetentan. I svaka od država članica ima svoju valutu i svoju središnju banku. U Francuskoj je došlo do e, preokreta e, trgovinske bilance, a osim toga postoji i vanjski deficit koji je jako e, velik. I dug se udvostručio od 2003. godine. Toliko ste očajni zbog neuspjeha eura da tražite od država članica da falsificiraju e, svoj BDP i da u njega uvrste i krijumčarenje i e, trgovinu drogom. hvala. Una tarjeta azul del señor Presel. Imate plavu karticu gospodina Presna. Prihvaćate li? Izvolite, gospodine Presa. Um, Herr Monod, Sie, upravo ste rekli, odnosno govorili ste o ultraliberalnoj Europi. Pitam se, u kojoj to Europi vi živite? Ja vidim jednu ultrasocijalističku Europu u kojem eh, se govori o zajednicama E, homoseksualaca i svega i svačega. E, ne znam što vi u ovoj Europi vi vidite liberalnim. Da je e, to liberalna Europa, ja bih bio najveći zagovornik takve Europe. Tip, Izvolite odgovoriti. Da, gospodine, Europa nije liberalna, već ultraliberalna, kao i cjelokupan svjetski e, ekonomski model koji nam je nametno anglosaksonski sustav. Jasno je da smo mi za liberalizam na nacionalnoj razinu te za protekcionizam na međunarodnoj e, razini. Međutim, e, ljudi nisu sretni živjeti u zemlji nesigurnosti, nezaposlenosti i tako dalje. Je li to vaš je li to vaš ekonomski model? Una segunda tarjeta azul que presenta la señora Grappini. La acepta? Por favor, señora Grappini. Imate još uh, jedan, uh, jednu plavu karticu. Vi govorite o Europi koja vam se ne sviđa. Odgovornost za Europu imamo svi, i parlament, i vijeće, i komisija. Moje pitanje je sljedeće. Koji je vaš prijedlog? Jer lako je kritizirati, ali nisam čula vaše rješenje. Ono što želimo je Europa nacija koja stvara e, bogatstvo za ljude, za narode, a ne za multinacionalne kompanije i privatni sektor. Želimo Europu koja usrećuje ljude. Ono što predlažemo je jednostavno. To je, e, je, je isto rješenje koje SAD, Engleska, Japan, Kina koji koriste vlastitu e, nacionalnu valutu i monetarnu politiku i svoje granice koje imaju središnju banku. Dakle, želimo koristiti iste E, prednosti i ista rješenja koja koriste oni, dakle velike sile. E, I e, pritom je moguće da euro bude zajednička valuta. Dakle, to bi bila egalitarna Europa koja bi jamčila, odnosno donosila prosperitet ljudima. Hvala. Imate treću plavu karticu. Mm, međutim, budući da je zastupnik zakasnio, prijeći ćemo na sljedećeg govornika, nećemo ga prihvatiti. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja nemam pesimističan, negativan e, stav kao prethodni govornik o budućnosti eura. Mislim da će euro uspjeti. Mislim da je u ovom trenutku ključno napraviti dvije stvari za gospodarstvo europodručja i pogotovo za 28 država članica. Moramo se držati ciljeva koje smo si zacrtali e, radi stabilizacije sustava europodručja. Od krucijalne je važnosti da smatimo deficite, gdje god oni postojali u sustavu. Ja dolazim iz zemlje koja e, je doživjela niz rezova. Došlo do porasta poreza i smanjenja rashoda zbog financijske krize. U Irskoj E, rast BDP-a je jedan od najvećih u e, europodručju. Dakle, čak i zemlje koje prolaze kroz velike prilagodbe mogu postati konkurentnije i produktivnije te ostvariti rast. Treba napraviti tri stvari. Prvo, mislim da je jako važno da nastavljamo smanjiti oporezivanje rada u Europskoj uniji. E, jer to je totalno suludo. Ako imate 11% nezaposlenosti i dalje oporezujete rad. To je suludo. Drugo, e, trebate osigurati kredite poslovnom sektoru. To je jako važno. Za 20% e, se poslovanje u Europi smanjilo prema Mariju Dragiju u zadnjih pet godina. Dakle, potrebne su poslovne investicije. I u zadnjem e, tromjeseću 50% tvrtki nije dobilo kredite. I na kraju, slažem se s prijedlogom komisije u pogledu jedinstva e, tržišta kapitala širom Europe. Jako je važno da e, postignemo napredak u tom e, području, gospodine Povije Reniće. I još samo jedna napomenu. 60% novootvorenih radnih mjesta u SAD-u od početka krize dolazi iz tvrtke koje nisu prije krize niti postojali. Dakle, budućnost Europe temelji se na jakom razvoju. Hvala. Dakle, ako vi uzmete više vremena, to znači da će drugima ostati e, manje. Poštovani kolege, komisija nam je rekla da nema srebrnog metka za naše probleme. To znamo i to smo već često čuli od komisije. Da povjereniče da to što nemamo srebrni metak to nam ne objašnjava. Zašto se nas već pet godina vodi u krivom smjeru i puca se u krivom smjeru? Komisija nam treba reći kako namjerava postupiti u tom pogledu. E, znači, e, ako imamo unutarnje tržište i monetarnu uniju, E, ekonomska reakcija je toliko jača što se više sudjelujuće zemlje e, kreću u istom smjeru. To je, to je jasna činjenica, a vi sada nam pet godina objašnjavate kako ćemo zajednički srezavati e, naše proračune, a kad ćete nam početi objašnjavati kako ćemo zajednički investirati. Ispravno je i konačno je e, komisiji sinulo da je potrebno investirati, da je tu golemi jaz, ali kako ćemo krenuti u istom smjeru svi zajedno, kako će izgledati to kretanje u istom smjeru svih zemalja članica, kako bismo došli do, do, za sve zemlje članice. To su važne e, teme. Mislim, ne razumiju nas Sjedinjene države, Kinezi nas ne razumiju, dio Amerikanaca ne razumije što radimo. E, nekada ni Središnja banka ne razumije i stoga i gospodinu Dragiju tu tak, e, tu i tamo treba pasti neka kreativna ideja kako da spasi e, eurozonu. Znači to je ključna stvar ovo što govorim. Ići u istom smjeru sa investicijama i u pripremama za summit europodručja to je ključna misao. Hvala, hvala gospodine Bulman. Imate e, plavu karticu, hoćete li prihvatiti pitanje? Izvolite, gospodine Rope. Hvala, gospodine predsjedavajući. Uvaženi povjereniče, htio bih postaviti pitanje. Dolazim iz Litve i u Litvi iduće godine uvodimo euro. Kao što znate, važno je pridržavati se masterskih e, kriterija. Međutim, tim kriterijima ne spominje se kriterij minimalne plaće. I ako takva plaća postoji, e, ljudi misle da se vlade za njih brine. Mislim da postoji problem s prijevodom jer ne dobivamo prijevod. Da, da, postoji problem s prevođenjem. Morat ćemo ispočetka. Govorili ste, govorili ste o problemu koji treba riješiti. Slažem se s vama, ali postoji isto tako i problem s prijevodom. Dakle, postoji plavi e, karton, gospodin Rope. Dakle, ja predstavljam zemlju koja će uvesti euro od prvoga iduće godine. Kao što znate, da biste uveli euro, morate se pridržavati kriterija iz Maastrichta. Međutim, tu ne postoji e, kriterij minimalne plaće, dakle to nije dio jedan od kriterija iz Maastrichta. a ona omogućuje, dakle taj kriterij bi omogućivao da se vlada više brine za svoje ljude. Vi se obraćate povjereniku, a plava kartica se koristi da biste se obratili prethodnom e, govorniku, tako da ne koristite ovaj instrument na ispravan način. Trebali biste se obratiti gospodinu e, Baumanu, a ne povjereniku. Predsjedniče, evo molim još jednom ovo pitanje e, odgovor prethodnom e, kolegi. Dakle, ako ovdje dopustimo toliko plavih kartica, onda možemo se pitati ima li to smisla ili ne, pa onda želim već uzeti ovo vrlo opravdano pitanje kolege. Naime, kolega je u pravu, e, bilo bi puno bolje kad bismo živjeli u Europi gdje bi e, imali čvrste dogovore o tome da se u svakoj zemlji treba postojati prikladna minimalna plaća koja će svakom radniku omogućiti da može od onoga što zarađuje i živjeti, a da ne mora očekivati dodatnu pomoć. Mi smo socijaldemokrati, SID se bori za to i mi e, taj apel kolege prenosimo dalje komisiji, molimo vijeću da dade e, prijedlog. To se može sutra za pet minuta dogovoriti. Ja sam siguran da se u tom smjeru treba ići. Zahvaljujemo gospodine Bulman, gospodine Marijas. Gospodine povjereniče, Niti, vi, niti komisija niste iznijeli zaključak vezan uz situaciju sadašnju. Dakle, zašto nema rasta? Zašto postoje milijune nezaposlenih? Ako model Europske komisije za izlazak iz krize je ispravan, onda ne bismo si trebali postavljati ta pitanja. Mislim da nije model ispravan, zato što imamo deflaciju i druge probleme poput nezaposlenosti. Dakle, to dokazuje da e, taj model nije ispravan. Isto tako, model konkurentnosti također se u suštini temelji na, na smanjivanju plaća konkurentnost koja zapravo e, svodi e, plaće na razinu kineskih plaća. Ne, rješenje je ulaganje u tehnologiju, u obrazovanje, ali ne možete to ostvariti. Ako imate tako restriktivnu e, poreznu politiku, to ne možete ostvariti. Zemlje na jugu imaju puno problema u Grčkoj je situacija katastrofalna. Milijun i pol ljudi je nezaposleno. Na tisuće ljudi su siromašne. Na tisuće e, tvrtki se zatvorilo. Doista ste uništili grčko gospodarstvo. Stoga trebate izvući iz toga zaključke te promijeniti smjer djelovanja, jer sve dok situacija bude takva kakva je sada, ne možemo govoriti o bilo kakvoj budućnosti. To je stvarnost i vi i trojka trebate preuzeti odgovornost za katastrofalnu politiku u Grčkoj i u drugim zemljama. Gospodine Marijas, imate plavu karticu od gospođa Konsario. Prihvaćate li pitanje? mikro. Uključite mikrofon, molim vas. Evo, uključila sam sada mikrofon. ECR e je treća najjača stranka u sadašnjem sazivu parlamenta i bilo bi jako dobro da vlast koju su vam dali građani, da vas ohrabi da nešto napravite, da napravite prezentaciju. Dakle, čula sam negativno predstavljanje situacije, ali nisam čula što činiti dalje. Dakle, to je moje pitanje. E, koji je to vaš prijedlog? Dakle, e, koji je vaš prijedlog? Kako bismo trebali se ponovno vratiti zapošljavanju i rastu? Ono što naš klub predlaže je rekao gospodin e, Luke, a i neki drugi. Kad je riječ o politici e, Europske središnje banke, kad je riječ o politici mjera štednje, dakle, to neće donijeti rezultate. Broj nezaposlenih u Europi se povećao, situacija u bankama nije dobra, e, situacija u realnom sektoru nije dobra i te mjere ne doprinose situaciji, poboljšanju te situacije i na jugu Europe gospodarstva su uništena. Ima došlo je do, do mora novih nezaposlenih. Potrebno je iznaći prava rješenja. Ne treba nam Europa koja e, vrši represiju nad europljanima. Hvala gospodine Marijas, e, gospodin e, Kerero. Puno hvala gospodine predsjedavajući svi zastupnici imaju pravo koristiti e, plavu karticu kako bi postavili pitanje nekome tko je upravo završio svoje izlaganje. Ja ne kažem da to pravo ne postoji, ali morate mudro koristiti taj instrument, jer plava kartica znači plavu karticu i mi zapravo mijenjamo vrijeme dodijeljeno pojedinim klubovima. Osim toga smanjujete mogućnost zastupnicima da govore onoliko koliko bi željeli, odnosno mogli. I isto tako postoji i e, dio spontanog javljanja za riječ i stoga mudro koristite e, plave kartice. Zahvaljujem. E, mislim da ovdje dolazimo do evo možda granica onog što nam mudrost omogućuje i da bismo možda trebali ne prihvaćati ne više od dvije kartice za svakog govornika. Mislim, dakle, ne radi se o pravilu, nego o tome kako ga koristiti, a to je nešto na, e, na što treba ju paziti sami zastupnici. Zahvaljujem. Dame i gospodo iz Vijeća komisije, došli ste ovdje praznih ruku. Poštovani članovi talijanskog predsjedništva, gdje su ove sve promjene koje su nam obećane, koje nam je gospodin Renci obećao u srpnju? Gdje su politike rasta, gospodine Katajne, Gdje je investicijski program 300 milijuna eura koje nam je gospodin Juncker obećao? Nismo još niti čuli konačni datum e, za sastanak na vrhu, za sami to rastu, a istovremeno e, ortodoksni stav gospođe Merkel je nešto što sumnjaju njezini ljudi. Gospodin Dragi e, ide i dalje u smjeru mjera kvantitativnog olakšanja uz opiranje gospodina Šojbla i OECD-a pod vodstvom gospodine Kurje koji je neoliberal i koji kaže da treba promijeniti politiku. E, Francuska unilateralno kaže da će se pridržavati pakta o stabilnosti sljedeće dvije godine, a ono što od vas čujemo su i iste stare e, dosadne uobičajene fraze. A isto u tom vremenu e, zapravo u moje zemlji e, imamo 30% nezaposlenost mladih, 30% nezaposlenost mladih. A ono što želimo od vas su konkretni odgovori. Gospodin Gigold. Poštovani i uvaženi zastupnici vijeća, gospodine Katajnen, Moram reći da sam od početka e, ove diskusije raz, e, razočaran što od ljeta vidimo jasno pogoršanje gospodarskog stanja i ponovno vidimo da euro u ovom trenutku nije dobro vođen i ne funkcionira dobro, a to znači da smo tijekom e, ljeta vidjeli što je učinila Europska središnja banka, poduzela je mjere, pokušala spriječiti daljnje propadanje, ali već dvije godine e, imamo predsjednik e, predloge dvaju predsjednika za bolje vođenje europske zone, više demokratske legitimacije, koordinaciju različitih politika, a sada nisam ništa o tome čuo, umjesto toga na agendi imamo logiku odgađanja, imamo summit odmah poslije ljeta gdje će se govoriti o, kadrovskim pitanjima vanjskoj politici i onda veliki e, summit e, kojeg ćemo imati u listopadu, a ne znate nam reći niti kako će stvari ići dalje. Znači zapravo stvari idu u lošem smjeru, a vi morate preuzeti odgovornost i izraditi planove kako bi eurozona doista postigla onu razinu suradnje koja će nam biti potrebna, a euro će onda dobro funkcionirati, a to danas nismo čuli samo ponavljanje starih programa i starih riječi. Gospodin Oflin, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Možda euro još nije propao, ali svakako nije dobro. Temeljni te svako gospodarske politike je proizvodili radna mjesta, rast i prosperitet, a tu je sve e, se loše pokazalo. Na primjer, e, recimo znamo e, koje su svoje velika gospodarstva E, koja e, su e, snažna gospodarstva Europa koja otkad su u euru jednostavno nisu napredovala dalje i nisu ništa postigla novo. A znamo gospodine Katajnen zašto se to događa. Zato što gospodarstva u južnoj Europi imaju nižu produktivnost od Njemačke. Znači one treba imati vlastite valute kako bi mogli deprecirati valutu tijekom vremena ili to ili će im trebati veliki transferi i sredstava. A zapravo u eurozoni ne postoji ova socijalna solidarnost koja će to omogućiti. Znači ovim zemljama treba ekonomska samoodredivost, e, a vi ste ih zaključili u ovoj deflaciji iz koje ne mogu van i sram vas bilo zbog toga. Gracias. Señor e, gospodin Buonanino Zahvaljujem. E, gospodine Katajn, povjereniče. Dakle, ono što ste rekli, obično govorite eh, sa svojim eh, sunarodnjacima, znači e, e, oprostite što sam krivo izgovorio, ali govorim dakle o finskom vozaču formule jedan. A tu se zapravo sada govori o tome trebaju li ove, treba ići u E, sjevernu Italiju i e, razmišljati kako kupiti ljude i dati im posao i platiti ih. E, ali sada sam još jedan takav primjer je recimo mogli biste isto tako se pretvariti da ste sine njoškog E, gradonačelnika. E, međutim, vi nažalost ne razumijete o čemu se svuda u Europi radi. Vi razgovarate samo sa bankarima i ne poznajete koji su problemi e, tisuće govornika, tisuće građana Europe. Oprostite, prekinuo nam se mikrofon. Oprostite, izgubili smo puno vremena već sada s ovim dobacivanjem. Zahvaljujem. Mislim da su reforme nužne jer e, bez e, reforma Europska unija e, gospodarski će zaostati za drugim velikim gospodarstvima Kinom i Sjedinjenim državama. Također mislim da moramo imamo fiskalnu stabilnost jer ćemo inače upasti u crnu rupu duga. A ono što sada plaćamo u Grčkoj nije E, toliko stroga e, politika nego greške desetljeća od 2000 do 2009 kada se nismo pripremili za tržno natjecanje unutar Europe kao Njemci sa agendom 2010. nego smo samo e, davali novac. I dakle ono što nam je potrebno, potrebno nam je nešto što će ići u pravom smjeru ove politike. Moramo odlučiti koliko želimo da euro bude snažan, e, želimo li inflaciju da bude oko 0% ili oko 2%, želimo li kvantitativno olakšanje ili e, monetarnu ortodoksnu politiku. Znači, e, moramo voziti, nema autopilota za bilo koji problem te također e, želio bih e, ovdje se suprotstaviti nekim euroskepticima e, posebice Nijemcima Njemcima koji žele da se Grčka ostavi sa strane jer oni ne razumiju da ako se ne pomogne Grčkoj da će Grčka povući i druge za sobom u jaz. Gospođa Ferrera. Zahvaljujem predsjedniče, povjerenče. Gotovo je sigurno danas e, da je Europa slijedila e, politiku štednje u dogmatsk, na dogmatski način što je dovelo do recesije. I slijedi deflacija i stvari se pogoršavaju. Šest godina nakon krize iz 2008. i nije se dogodilo čudo. Naprotiv, nezaposlenost se još pogoršala, recesija i siromaštvo prije svega E, su još e, u gospodarstvima koja su dalje od središnjih gospodarstava e, sa Sjedinjene države možda sada koje su bile u epicentru krize izlaze iz krize, a sada je epicentar krize u Europi kod nas. Znači mi se nalazimo u jednoj hitnoj situaciji u krizi i moramo promijeniti svoje politike. Europska središnja banka iskoristila je svoje E, alate, ali e, likvidnost e, ne može riješiti sve ako recesija ubija svaku mogućnost da, da poslovni sektor ostvari neku dobit. I riječi trebaju postati dijela, a ne ono što smo činili do sada, kako smo to činili do sada, samo razmjena riječi i ova nova struktura arhitektura komisije i neki zastupnici komisije ne dopuštaju stvarnoj promjeni da se dogodi. Zato nam je potrebno e, pojašnjenje svega toga tijekom saslušanja povjerenika kako bismo osigurali da e, se program u stvarnosti promijeni i da nemamo e, eurozonu udaljeno od stvarnosti jer nam stvarnost kuca na vrata i to u hitnoj situaciji. Zahvaljujemo gospođo Ferrera, gospodine Zanini. Gospodine Zani. Zahvaljujem. U Italiji kritičari Rencijeve vlade doživljavaju kritiku kao nesposobnjakoviće. A gospodin Kantajnen e, je navodno jastreb, a mi smo sada čuli da e, vi e, ovdje smatrate da su građani Europe ovce koje treba žrtvovati na oltaru zabloda Europe. Kada ćete shvatiti da su vaše politike samo promašaj i da E, izlazak iz krize ne možemo e, postići davanjem novaca bankama, a ništa građanima i da izlazak iz ove krize neće nikada biti fiskalnom štednjom i e, rigoroznošću nego e, da se na samitu trebamo baviti ključnim pitanjima, otići u periferne regije Europe, vidjeti ljude bez e, stana, bez e, posla, bez nade. S njima treba razgovarati svaki dan kao što ja radim, svaki tjedan i onda ćete možda smisliti neke politike. Znači odite kući i pogledajte se u ogledalo i pitajte se i zapitajte se radimo li mi, radim li ja pravu stvar. Zahvaljujem. Gospodin Zarianopoulos. Zahvaljujem. Želim e, podsjetiti da sam e, zatražio riječ e, jer sam imao pitanje o pridržavanju poslovnika i još uvijek nisam dobio riječ na temu pridržavanja poslovnika, ali dobro. Evo, kratko prije sastanka na vrhu eurozone, umjesto da imamo nade za rast, sad se javljaju nove E, nove bojazni o još dubljoj krizi kapitala, a očekivanja s raznih strana o tome e, koje se slažu zapravo s ovom politikom. Ne mogu zanijekati činjenicu da je gospodin Dragi rekao da kvantitativno olakšanje neće ničemu e, doprinijeti u olakšavanju ove željezne discipline. Znači, ništa se neće učiniti u smislu nezaposlenosti radnika, samo u smislu profita za kapitaliste. Jer vaš rast je upravo ono što uništava sve što su radnici postigli u smislu e, obrazovanja i socijalnih e, blagodati. Znači, sve ove mjere, sve ove mrvice koje bacate radnicima, jednostavno ih samo tjeraju dublje u siromaštvo, a posebice kada ono e, što e, predlažete su još fleksibilnija radna mjesta. Znači ništa e, ne može spasiti ovaj sustav. Ovaj sustav je truo i proizvodi samo nezaposlenost, siromaštvo i rata. Jedini, jedina nada koja radnicima prostaje da zbace taj sustav. Zahvaljujem. Čestitam predsjedniku vijeća i komisiji. Jer e, jasno je da u ovom trenutku e, moramo e, predlogu komisije dati prioritet. Prioritet dakle rastu i zapošljavanju. Svakako sve europske zemlje E, a posebice u europodručju moraju to imati na umu. Upravo ovdje posebice se treba usredotočiti na rast i stvaranje radnih mjesta. To je politička i praktička realnost možda jasnije u europodručju nego u bilo kojoj drugoj europskoj zemlji, ali postoji tu još jedna ključna stvar, E, ove demagoške rasprave koje smo čuli danas nisu ono što nam je potrebno. Ne želimo e, crtati sliku crno-bijelom e, bojom. Naime, vijeće je rezultat glasova europskih glasača također i to treba poštivati. Međutim, istina je da Bez strukturnih reformi diljem e, Europe nećemo ništa postići. Treba nam više novaca za stvaranje radnih mjesta i zapošljavanja. Bez toga ćemo samo e, propustiti e, mogućnost. Naša je odgovornost da se bavimo politikama rasta, stvaranjem radnih mjesta i kako to financirati, a to treba biti u skladu sa strukturnim politikama koje su već dogovorene. Gospodine Galtieri. Zahvaljujem predsjedniče. Mislim da e, uz ove efekte krize koje vidimo sada polako, ali sigurno e, dolazimo do e, konsenzusa iz Jackson Halla. I mislim da moramo ovdje imati pristup koji će nas ujediniti, a temeljem strukturnih, monetarnih i fiskalnih mjera. Naravno da postoji cijena za to i gospodin Katajnan jasno je rekao da su nam potrebne reforme, ali i investicije, te da postoji nedostatak konkurentnosti, ali i također općenito potražnje. Naravno, e, da bismo bili vjerodostojni, moramo definirati konkretne i jasne odgovore na ovu analizu koju smo čuli. Držati to u fokusu i na oku to pažljivo moramo pratiti, moramo pažljivo pratiti investicije i moramo znati koji su detalji ovih, e, ovog e, e, plana od 300 milijardi gospodina Junkera koji nam je također rekao da imamo javne i privatne i europske investicije i da je sve to potrebno i također da nam je potrebno propisno zaživljenje na tržištu i također da nam je potrebna fleksibilnost koja nije izuzeće od propisa, nego je sastavni dio propisa koji zapravo propisuju korištenje fleksibilnosti kako bi se eh, izbjegle procikličke politike. Znači moramo gledati mogućnosti korekcije fiskalnog stava cijelog eurozona, ne pojedinačnih zemalja i to uz konzistentno sa rastom i sa poštivanjem i e, potpomaganjem strukturnih reforma. To je jedini način da se ide u pravom smjeru rasta i stanja radnih mjesta. Gospodine Wolf, zahvaljujem predsjedniče. Evo dok se spremamo za euro europodručja, e, možda bi ovaj dom trebalo podsjetiti na neku statistiku koje političari i povjerenici će također gledati na taj dan. Naprimjer, BDP u Europi je 0,1%, E, udio svjetskog bdp p-a pada e, godinu za godinu. Nezaposlenost 1,5% za narode Europe, a u zemljama kao Hrvatska 17%, 15% u Portugalu, u Španjolskoj 23%, u Grčkoj 25%. To je krasna vijest za te ljude, zar ne, znaju da će ljudi sjediti u velikim svojim vozilima, piti šampanjac i razmišljati o tome kako će još poboljšati svoja radna mjesta. Vidim e, razne pobornike toga ovdje. Kada gledamo i rast e, troškova rada, nezaposlenosti, pad privatnih investicija, ono što vam ja mogu onda reći, poštovana gospodo, ako nešto izgleda kao promašaj, onda je promašaj. Ako miriši kao promašaj, onda je promašaj. A sve što će sami činiti je, ha nije li to divno, divan miris uspjeha. Senjor Karas. Gospodine Karas. Dame i gospodo, malo sam, e, malo sam zabrinut zbog loše e, pripremljenosti ove rasprave. Ne znamo ni termin e, zapravo sastanka na vrhu, odnosno samita. Moramo biti puno konkretniji. Trebali bismo raspravljati o projektima, utvrđivati o projektima. Što se tiče eurozone, ona se ne smije reducirati sama na sebe, nego eurozona, europodručje mora biti pokretač unutarnjeg tržišta. To su naši ciljevi. E, to što su ciljevi? Održiva stabilizacija bankovnog sektora i također e, jačanje e, konkurentnosti, rast zapošljavanja radnih mjesta investicija i očekujemo prijedloge kako ćemo ove odluke, kako ćemo ove zaključke provesti u djelo i kako ćemo doći do ovog rasta. A koje su to mjere? E, strukturne reforme, dobro, daljnja reforma struktura, e, zatim e, također investirati u obrazovanje, rast istraživanje, zatim uklanjanje prepreka na unutarnjem tržištu i također planiranje proračuna na način koji uzima budućnost u obzir. Bankovna unija je nešto što treba provesti. Europski semestar treba tek dobiti zube i također e, izvješće Dolka koje je proizveo ovaj dom tog treba provesti u eurozoni a što se tiče demokratske legitimizacije kontrole i pri pridržavanja socijalnih temeljnih prava sva e, sve te mjere moraju se primijeniti e, i zbog toga trebamo doći do suglasnosti u vijeću kako to postići, a prijedlog e, parlamenta je pre nama. Hvala, gospođa Hvala, predsjedniče. Povjereniče, svijet se mijenja, a Europa se upada u glib deflacije, a vi ništa ne radite. Središnja banka je djelovala, gospodin Mario Draghi, za kojeg smo rado da je među nama. U svom govoru iz Jackson Halla je na određeni način eh, rekao kakva je situacija eh, komisiji i rekao da ima problem da se mobiliziraju eh, globalna, globalna potražnja. A vi nam na to odgovarate da treba dodatna strukturna reforma a ne razumijete da je to ona koja omogućuje istovremeno e, da e, žive ljudi. Dakle, pitam vas, gospodine Katajnin, kako ćete pripremiti taj sastanak na vrhu u Euroskupine, jer tu su nam jako potrebne e, nove dobre vijesti. Što ćete napraviti da okupite da stvorite tu to unutarnje, unutarnju potražnju u Europskoj uniji, kada ćete se mrdnuti da pokrenete taj program od 300 milijardi eura koji nam se obećaje i koji treba biti u špicu ponovnog pokretanja europskog gospodarstva u eurozoni i kako bi se ponovno stvorila nada i radna mjesta. Muchas gracias. Señor Guerrero. Lijepa hvala. Gospodine Guerrero, imate riječ? Hvala. Znate pred ljeto Europska unija si je sama tapšala po leđima kao što već radi godinama, misle da je kriza za nama, ali u biti vidimo da se tu više radi o deflaciji, depresiji, gospodarski rasti i brojke su još gore u eurozoni i u tri velika gospodarstva u eurozoni. Zašto? Otkud taj neuspjeh? Pa zato što smo Europsku uniju pretvorili u gospodarskog bolesnika. Imamo tu depresiju, e, uštede, devaluacije, smanjenje plaća i tako dalje. A u biti ono što je potrebno u Europi jest ubrizgavanje vitamina, ulaganje u obrazovanje. Dakle, prava vitaminska injekcija kako bismo dobili isto tako i zadovoljavajuće plaće. I to se ne odnosi samo na deficit, na ono što je rekla, rekao MMF, Svjetska banka i mnogi stručnjaci. Oni kažu da nema potražnje. Bez potražnje neće biti pokretanja gospodarstva, bez investicije neće biti gospodarskog rasta u Europskoj uniji. Bez potražnje će siromaštvo i dalje sve više prosperirati i imat ćemo sve veći broj radnika koji čak, iako primaju plaću, su i dalje ispod stope siromaštva. Hvala gospodine Gerero, Sada se prelazi na spontano javljanje za riječ. Imamo jedan problem jer 14 osoba se javilo za riječ, dakle jasno je da nećemo imati vremena za sve. Dakle, samo neki će dobiti riječ. Molim vas da poštujete ograničenje od jedne minute za svakog govornika, jer u suprotnom će isključiti mikrofon. Čućemo predstavnike kluba zastupnika, kluba zastupnika kako bi svi e, klubovi mogli dobiti riječ. Započet ćemo sa gospodinom Harborom. Gospodin predsjedniče. Moramo pozdraviti iznesene prijedloge. Ali ne smijemo se zavaravati, Europska središnja banka neće riješiti velike probleme s kojim smo suočeni. Ona će nam dati vremena da ih riješe oni koji ih trebaju riješiti i da se uspostave mjere e, koje će potaći e, gospodarski rast. Evo primjera. Španjolska je država u kojoj su reforme započete, i to je zemlja u kojoj imamo najveći gospodarski rast u eurozoni, ona stvara najveći broj radnih mjesta, ali to nije dovoljno. Mi smo to uvjereni. Međutim, jasno je da Španjolska može predstavljati primjer povjereniče. Potrebne su reforme, da, ali ne samo reforme, jer trebamo e, pokrenuti Junckerov plan. Mislim da je to plan koji je već odavno najavljen, ne smijemo ga odbaciti, već ga treba provesti što je prije moguće. Hvala predsjedniče. Hvala gospodine Salva. Sada gospodin Baljet ima riječ. Hvala predsjedniče, gospodo iz vijeće komisije. Kada vidimo da godinu dana nakon izlaska iz recesije Europska E, eurozona ima 0% gospodarskog rasta, e, vidimo da postoji mogućnost e, deflacije i gospodarstvo je u teškoj situaciji. Dakle, mislim da, je rješenje, da su rješenje masivna i kontrolirana javna ulaganja. Kao što znate, u srpnju je gospodin Juncker obećao plan investicija od, oko 300 milijardi eura. Gospodin Dragi misli da je bolje proračunsku politiku koristiti. Dakle, ako ne znate što staviti na dnevni red za ovaj sljedeći summit, onda bi bilo ključno da se E, odgovore na ova pitanja i da se vidi što e, raditi sa javnim ulaganjima u eurozoni kako bi ona mogla e, poduprijeti gospodarski rast. Jer kad vidimo sve mjere Eurostata, vidimo da one uopće nemaju nikakve veze sa stvarnost na terenu i da ne uzimaju u obzir rezultate lokalnih samouprava i to nam ne omogućuje da podupiremo gospodarski rast. To je prava greška. Hvala. Najviše hvala, gospodin Sarvati. Predsjedniče povjerenče, e, razočara sam e, ovime što smo danas čuli od vas. Ovo što smo danas čuli slušam već pet godina i siguran sam da ću i za pet godina slušati to isto. Ne vidim nekog napretka ovdje. Imam osjećaj da je komisija slijepa za ono što se događa u stvarnosti. E, Barozo je pred nama u ovoj kući rekao da je situacija bolja u 2000, nego u 2010. Međutim, upravo je suprotna stvar. E, nezaposlenost raste, ukupni dug raste, e, konkurentnost pak ne raste i to je sve gore nego 2010. Kancler, naša savezna kancelarka govorila je o, o politikama štednje, a e, Nobelovci su je rastrgali nakon toga i rekli su da u recesiji voditi politiku štednje vodi samo dalje do rasta nezaposlenosti. E, a e, nismo čuli da nam je potreban program investicija, naime čuli smo da trebamo imati novi početak i moramo E, ići u smjeru e, interesa naših zemalja. Hvala, upotrijebili ste dodeljeno vrijeme. Gospodin Bilbao. Hvala predsjedniče. Mjere koje se donose na svakom sastanku na vrhu odgovaraju i određenoj ideji, a to je da moramo imati zajednički stav koja će nam, što će nam omogućiti da se suočimo s izazovima, ali moramo imati gospodarsko i političko uh, vladavinu i moramo eh, eh, se zalagati za eurozonu u će biti gospodarski rast, a za to su potrebne obvezujuće srednjo i dugoročne mjere, dakle investicije koje će ponuditi pravu dodanu vrijednost u Europi, to se prvenstveno odnosi na transport i e, moramo imati mjere koje će biti primijenjene na koordiniran način cijeloj e, svim državama članicama. Bez toga nećemo ništa uspjeti napraviti. Gospodine povjereniče, zašto nema privatnih investicija? Odgovorite na to pitanje, molim vas. Bez odgovora na to pitanje nećemo izaći iz krize. Hvala gospodin Ferreira. Gospođo Ferreira. Ne, gospodin Ferreira. Nije tu. Gospodin Ortason. Hvala gospodine Katajnin, predsjedniče vijeća. Dobili smo podatke o tri velike države eurozone i možemo tu uvidjeti nam se kaže da su potrebne mjere štednje i investicije, ali gospodine povjereniče, ne smijemo e, pobrkati e, brzinu i nepromišljenost, e, jer reforme su nametnute perifernim državama, a sada hoćete napraviti isto u Francuskoj i Italiji. Pa sjetite se posljedica, dakle, hoćete fleksibilizirati tržište rada, smanjiti javnu potrošnju i nastaviti s takvom kazino politikom i sve većom ulogom za Europsku središnju banku i za spekulatore. Nećemo se izvući iz krize na taj način. Priznajte da ste pogriješili, tražite oprost za svoje greške i pokrenite konačno već jednom taj program investicija E, vi za to niste svakako ništa dali konkretno nikakve podatke, nemamo ni datum za sastanak na vrhu, dakle priznajte svoje greške i promijenite tu političku politiku koja vodi do samobojstva. U Ferreira imate riječ. Hvala predsjedniče. Izbori su gotovi. Ljudi kažu da je eurokriza gotova, ali suočimo se s realnošću. Kriza je sve gora za narode u Europi. Poslije dvije mogućnosti koje su više manje iste. E, vidimo e, ili, ili ono što komisija, što većina zalaže, zašto se većina zalaže, ili drugo rješenje stvarne promjene. Stvarne promjene uloge Europske središnje banke, statuta, neovisnosti, ciljeva te institucije dati državama članicama mogućnost da odlučuje o svojim gospodarstvima. Ukoliko to napravimo, države u euro području će stagnirati ili izaći iz njega. Moramo ispregovarati koji su naši zajednički ciljevi za jedinstvenu valutu, moramo imati prava rješenja za ekonomsku i monetarnu uniju. Postoji taj pak za stabilnost, ali vidite kamo nas je to dovelo treba dati više odlu mogućnosti od donošenja odluka suverenim državama. Svi, svima je nama važan gospodarski rast od ključnog značaja. Vjerovali ili ne da e, su EU i euro dobre ideje ili mislite da su to groteskni konstrukti koji vuku Europu prema dnu. Svi se slažemo da trebamo e, zajedno raditi da nam se gospodarstva razvijaju. Jedini način da se to napravi je da se oslobodi europsko stanovništvo od tih okova koji ih vežu i da se oslobode i su više opresivnih država i su velikog oporezivanja koji usporava i koči poduzetnički duh europljana i on, onemogućava ih da izađu iz siromaštva i da se samo svojim inicijativom ponovno stvori pravo gospodarstvo. Sve vas pozivam, osobito povjerenika, sjetite se ovih plemenitih ideja, svi želimo blagostanje, ali koristimo svoju individualnu kreativnost da to ostvarimo. Hvala. Hvala. U ime komisije Gospodin Katajnen ima Gospodin predsjedniče, uvaženi zastupnici, ja, nažalost, za par minuta imam let, tako da ću odgovoriti na brzinu, na ključna pitanja. Postavljam pitanje o potencijalu gospodarskog rasta i to je jako važno pitanje jer u mnogim državama članicama potencijal gospodarskog rasta je nizak. Iz tog razloga su potrebne razne reforme, to ovisi o državama, nisu potrebne svima iste reforme, to ovisi o situaciji mm, svakoj od zemlje. Lako se složiti s gospođom Rodriguez koja je rekla da moramo staviti naglasak na europski socijalni model i podsjetili se također potrebu da se reforme e, usredotače na inovacije. To je jako važna stvar. Postoje razni načini da se organiziraju inovacije i možda možemo preuzeti najbolje prakse iz raznih zemalja članica jer to je nešto što bi moglo obnoviti Europu i takve reforme nas vode guraju naprijed. Dakle, postoje razni resursi mogućnost da ide naprijed u Europi, postoje određeni problemi i slabosti, ali ja vjerujem u e, inovacije i razvoj. Inovacije znači da treba voditi temeljnu, e, temeljna istraživanja i treba važno i poduzetništvo. Dakle, tu samo nije pitanje o novcu, već o tome kako organizirati i kako koristiti na bolji način javna sredstva. Isto tako e, moramo učinkovitije koristiti EIB. Gospodin Luk je rekao biti rekao nešto u smislu da ukoliko želimo investicije nema smisla raditi konsolidaciju. To za mene nije crno-bijelo pitanje, jer investicije znače potražnja, a to znači da mora biti dobro povjerenja i iz tog razloga moramo spojiti zdrave reforme, veću potražnju, treba nam i određena konsolidacija kako bi se ojačalo povjerenje, a onda i trebamo zajednički europski napor. Ono što priprema nova komisija, doduše nije to e, nova komisija, već e, kandidati za povjerenje povjerenike, ali oni se žele koncentrirati na investiciju i gospodarski rast. Hvala. Hvala. Sad, gospodine Lova. molim vas da napravite sažetak eh, ove rasprave. Hvala predsjednice, dame i gospodo zastupnici, hvala vam. Hvala na mogućnosti koju ste pružili predsjedništvu vijeća da sudjeluje na ovoj razmjeni mišljenja na ovu temu. Javljanja su išla još i dalje od e, samog sastanka na vrhu od sljedećeg mjeseca. Dakle, s tim u vezi ja nemam mnogo toga za dodati spram onoga što sam već rekao u uvodnom govoru što se odnosilo na ovaj sastanak. Ja se nadam da ću moći više toga reći kada se službeno sazove taj sastanak na vrhu i tada ćemo imati bolju raspravu na idućem idućoj eh, plenarnoj sjednici. Ovdje se radi o širokoj temi, o gospodarskom rastu, investicijama. Dopustite da ponovim da eh, italijansko predsjedništvo smatra prioritetnim teme kojima ste se sada ovdje bavili. Više klubova zastupnika i e, samih zastupnika su podsjetili na te prioritete i mi se slažemo s tim. Italijansko predsjedništvo je primilo na znanje sve primjedbe koje smo čuli tijekom rasprave i predsjedništvo će se postarati da to bude proslijeđeno svim onima koji će raditi na organizaciji sljedećeg sastanka na vrhu. Hvala, prije nego za, zaključim, eh, želim eh, dati riječ gospodinu Zarinopoulosu koji ima pitanje o pridržavanju pravilnika. Hvala gospodine. Tijekom rasprave kolegi su govorile o sjevernoj Španjolskoj. Pravila su u tom smislu vrlo jasna. Nezavisni članovi ne predstavljaju klub zastupnika. Oni nemaju jedinstveno političko mišljenje, pa nitko ne može govoriti u ime svih njih, već svi iznose svoja mišljenja. Tako da bi bilo ispravno reći da svatko od njih treba imati priliku reći svoje mišljenje. Uzet ćemo to u obzir. sljedeća točka dnevnog reda su izjave vijeća i komisije uspostavi inicijative za zapošljavanje mladih. E, biće to važna rasprava, e, bit će sigurno i puno onih koji će se slobodno javljati za riječ. molim vas da se držite pravila e, od 30 e, sekundi za pitanje te za odgovor. Da bismo